Glasovanje je zakazano za 11.30 sutra. Sljedeća sjednica nastavlja se sutra s početkom u 8.30 do 11.30, a u 11.30 do